E, zastupnika ne zatraži uložiti prigovor i to možete pročitati na našim web stranicama. Nadležni odbori su prenijeli četiri teksta parlamentu u skladu s člankom 216. stavkom 4. pravilnika smatraju se usvojenim, osim ako klub zastupnika s barem 40 zastupničkih potpisa ne uloži prigovor. Svi ti ispravci mogu se pročitati na našim web stranicama, a detalji će biti objavljeni u zapisniku ove sjednice. U četvrtak predsjednik parlamenta